u zračnim lukama Unije. E, gospodin Lightfried ima četiri minute. E, trudit ću se da se držim e, vremenskog ograničenja. Kod ovog zakonodavnog akta moramo objasniti o čemu se ovdje ne radi. Ne želimo uvesti nove standarde kod mjerenja buke u zračnim lukama. Ne radi se o tome da bismo e, nekako znanstveno e, dokazivali neke nove stvari. Europska komisija e, nastoji ujednačiti propise o, buci u zračnim lukama. U raznim zemljama imamo različite mjere zaštite protiv buke i to se objašnjava različitim razlozima. Stoga se je namjera bila da se to ujednači. E, ova namjera je dobra, međutim kad komisija nešto želi napraviti ona e, koji puta izgubi potrebnu mjeri, mjeru e, i a to je bilo i ovdje slučaj. Što je željela Europska komisija? Ona je željela zakon koji će omogućiti e, da nacionalne mjere zaštite na zračnim lukama ako e, ne odgovaraju kriterijima da ih onda ukine e, E, stajalište većine ovog doma jeste da takva mjera nije smislena da je da to krši načelo koje već odbacuju evropljani. europska unija se miješa u tolike stvari koje nisu potrebne i koje treba regulirati na nacionalnoj razini zajedno s komisijom i zajedno s vijećem smo našli rješenje koje po mom mišljenju uzima u obzir e, te aspekte koja se brine za to da s jedne strane nemamo miješanja Europske komisije u e, nacionalne nadležnosti ali s druge strane da je moguće da komisija e, da se informira o situaciji koja postoji u svakoj zemlji članici i da se o tome izjasni onda. Eh, još jednom da kažem, nije bio cilj ovog zakona da se eh, stvari novo interpretiraju i uređuju, da eh, razvijamo nove kriterije za zaštitu od buke. Ne, to ne bi ni bilo smisleno. Stoga to nije bila naša zadaća. Naša je zadaća bila da održimo načelo subsidijarnosti ja bih e, se želio zahvaliti i e, izvjestitelju u Sjeni. Naša suradnja je bila izrazito konstruktivna. E, postigli smo vrlo dobar rezultat. Za, naravno da imamo različite predođbe o stvarima, međutim zajedničkim radom smo na kraju uspjeli postići kompromis. povjerenik Kalas ima riječ. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, ja podržavam dogovor koji je postignut vezano uz buku u zračnim lukama, dogovor između vijeća i parlamenta koji je upravo predstavio gospodin Lightfried. Čestitam izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni na odlično obavljenom teškom poslu. Europski parlament uspio je postići veću razinu vidljivosti vezano uz aspekte koji se tiču zdravlja te višu razinu sudjelovanja javnosti u donošenju odluka. Komisija je imala snažnije ambicije vezano za marginalno sukladne zrakoplove, primjerice, kao i za europske mehanizme e, koji će se pobrinuti da sve stranke se pridržavaju restrikcije oko kojih je postignut dogovor. Mislim u svakom slučaju da je ovo dobar kompromis. To je nešto što će osnažiti zaštitu europskih građana vezano uz štetni učinak buke. Također, donosit će se odluke o vezane e, uz buku koje su u skladu sa najboljom praksom u Europi i koje uključuju sve zainteresirane strane te se temelju na, e, na procjeni rizika i na dokazima. Vrlo je važno da europska praksa bude usklađena s načelom Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva, e, poznatim pod nazivom The Balanced Approach, uravnoteženi pristup. Kako bi olakšala pozitivni ishod, komisija je objavila izjavu vezano uz reviziju direktive o buci u okolišu u kojoj naglašava važnost aspekata koji se tiču zdravlja, a znamo također da je to nešto što je parlament smatrao važnim. Hvala. Hvala povjereniče Kalas. E, dva, dvije minuta ima kolega Galer. Hvala lijepa predsjedniče. Ja sam uvjeren da sporazum o mjerama vezanim za buku, da je to dobra mjera, naročito za one koji e, žive blizu zračne luke. A to je moj slučaj u Frankfurtu. Odlučujuća točka e, koju je spomenuo izvjestitelj jeste da ovdje e, poštujemo načelo subsidijarnosti, da imamo ovaj uravnotežen pristup u kombinaciji sa subsidijarnošću e, da tamo gdje buka nastaje e, tu imaju zadnju riječ lokalne vlasti Mm, mm, i mislim da će to svi uzeti u obzir mišljenje komisije će svi uzeti u obzir ali e, konačna odluka se donosi na licu mjesta e, moramo e, također se brinuti za zaštitu zdravlja jer buka naravno utječe na zdravlje E, i onda moramo ovu e, direktivu o okolišu e, možda malo poboljšati moramo se također obvezati, da provedemo uredbu o informiranosti građana o onome što se planira E, sve u svemu ovo je rezultat koji se da vidjeti i mislim da to povećava povjerenje koje u nas imaju građani. A postupak e, posredovanja također ovdje zadržava svoju vrijednost. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom radu. Hvala kolega Galer minuta i pol e, kolegi Liberackom. E, mikrofon molim. Dozvolite da čestitam izvjestitelju koji je pripremio sjajan dokument. Želio bih čestitati na postignutom uspjehu s kojim se gospodin Kalas e, složio. Ako se ne varam, rekao je da je to nešto što će donijeti veću fleksibilnost državama članicama, veću brigu za zdravlje i veću uključenost građana koji žive u blizini zračnih luka. Dakle, mislim da se definitivno radi o uspjehu. Gospodin Kalas složio se s argumentima koji su podastriti. Nije dobro pretjerano miješanje Europske unije, ali dovoljna je ona razina sudjelovanja koja će zajamčiti bolje rezultate. Sada je vrijeme izbora i nije pretjerano popularno nešto nametati. Nametanje međutim nekada rješava probleme, no u ovom konkretnom slučaju rješenje treba biti u rukama građana. To je nešto što već pokazuje određeni uspjeh i rasprave koja se vodila ovdje i ovog dokumenta. Mislim da je izuzetno važno spomenuti i komfor i životni standard naših građana. Drago mi je što vidim da se i o tim čimbenicima vodilo računa. Međutim, imajmo na umu da se ne bavimo malim zračnim lukama, već velikim infrastrukturama i sve je ovo napravljeno kako treba. Kolegica Majsner ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih se e, e, zahvalila kolegi Rimozi koji nije ovdje. E, u ovom slučaju smo svi jednog mišljenja Zračni promet u Europi je jako gusta, prognoze kažu da će postati još gušći. Kako možemo to nadvladati, kako e, možemo uvesti nove kriterije koje, e, koji će omogućiti građanima da žive i u blizini zračnih e, luka. Stoga je vrlo dobro što imamo ovaj uravnoteženi pristup E, da na licu mjesta vidimo kako možemo uzeti u, u obzir i zdravlje stanovnika e, kao i e, osigurati radna mjesta i zračni promet. Mislim E, da je dobro da govorimo o alternativnim e, energijama. E, u budućnosti će možda zračne luke imati i korištenje električne energije što će možda smanjiti buku ako govorimo o zabrani noćnih letova to također e, treba odlučiti, e, trebaju odlučiti lokalne vlasti. Stoga je dobro da i to e, naglašavamo u direktivi. Hvala lijepa kolegice Meissner. Kolegica Lichtenberger ima jednu minutu. Hvala lijepa. Hvala naročito kolegi Leichtfriedu koji je zajedno s nama svima vrlo intenzivno pregovarao, a hvala i vijeću koje je pristalo na ovaj kompromis e, e, e, koji nam je E, dozvolio da se držimo subsidijarnosti, da se ne miješamo u lokalne nadležnosti. Međutim, e, nažalost, još ostaje e, ovaj uravnoteženi pristup. Zašto kažem nažalost? Jer to znači da nema noćnog mira. Maksimalno Eh, imamo eh, prozore koji nas štite od buke. Ovdje kao i prije imamo problem. Eh, problem koji se može proširiti na druga područja jer pravo na zdravlje i zdravi okoliš ako to suprotstavimo interesima poduzeća mi smo na krivom putu E, to se proširuje i na e, industrijske emisije i tako dalje. Stoga tu imam e, problema. Kolegica Foster ima riječ. Jednu minutu. Zahvaljujem našem izvjestitelju gospodinu Lajtredu koji je odradio sjajan posao. Mi već poštujemo u Ujedinjenoj kraljevini ovaj uravnoteženi pristup. Način na koji ublažavamo učinke noke učinke buke izuzetno je važan. Naši vodeći proizvođači vode računa o tome na koji način konstruiraju motore. To je nešto što također i dalje trebamo uzimati u obzir. Jako mi je drago što su svi ovi aspekti spomenuti u izvješću. Prevladao je zdrav razum, subsidijarnost je poštovana. Napredak tijekom pregovora koji je ostvaren je znatan a kao rezultat toga mi u EKR-u možemo sa zadovoljstvom podržati ovu, ovaj propis. Zahvaljujemo i kolegama izvjestiteljima u e, Sjeni kao i još jednom izvjestitelju gospodinu Lightfredu. Hvala gospođo Foster. Jesu li spremni prihvatiti pitanje gospodina Rubika? Gospodin Rubik, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje se odnosi na napor Evropske unije po pitanju istraživanja. Mi smo se odlučili za obzor 2020. koji se bave zapravo upravo pitanjima ovog zračnog prometa. Po vašem mišljenju je li moguće i na tom području doći do znatnih smanjenja? Sigurna sam da će to dati određeni doprinos. Jedan od glavnih doprinosa je da imamo e, inicijativu za zajedničku tehnologiju Clean Sky, čisto nebo. Industrija u vrijednosti 1,4 milijarde eura e, ulaže u e, novu generaciju zrakoplova. Ja se nadam da će ovo također doprinijeti e, provedbi na terenu jedinstvenog europskog neba kao i ove druge inicijative. Hvala. Hvala gospođo Foster. Gospodin Količek nije ovdje, pa dajemo riječ sljedećem govorniku, gospodin Marinesku, dvije minute. Kada govorimo o održivom razvoju zračnog prometa, on predviđa mjere koje su okrenute ka smanjenju buke u zračnim lukama koji imaju eventualnih problema sa upravljanjem velikog broja letova. Kada govorimo o IK organizaciji, oni su uveli uravnoteženi pristup za buku, te su zapravo uspostavili koherentnu metodu. To je načelo koje je podržano sporazumom između vijeća i ik u siječnju ove godine, koji je omogućio da smanjimo na samom izvoru buku motora zrakoplova, ali također i da smanjimo njihovu aktivnost na određenom teritoriju, uvodeći ograničenja, operativne ograničenja te također uvodeći mjere koje su predviđene ovom uredbom. Mi smatramo da je to uravnoteženi pristup i da se poštuje itekako načelo subsidijarnosti. Ta mjera nije niti destruktivna, niti radikalna za avioindustriju i to je ono što je bitno. Dakle, e, to je nešto što ne brani korištenje aktualnih zrakoplova, osim ako oni nisu zaista štetni za e, populaciju. To je samo mjera predostrožnosti i poziv svima u tom sektoru da na modernizaciju. Također je i važna uloga nacionalnih nadležnih tijela, ali i regionalnih nadležnih tijela, zato što je nemoguće predvidjeti jednu univerzalnu schemu za sve zračne luke u Europi, zato što se njihove dimenzije i broj prometa razlikuje. Nove strategije moraju imati na umu stalni poraz zračnog prometa te također demografski razvoj graničnih područja. E, regionalne nadležne institucije i pogranične institucije su te koje bi trebale uzeti u obzir E, kompletan taj program i uzeti u obzir činjenicu da se zračni promet sve više širi, da je to najbrži i najsigurniji oblik prijevoza, te također da je to sektor koji može zajamčiti veliki broj radnih mjesta. Normalno moramo uvesti, uzeti u obzir sva moguća ograničenja za sigurnost i zdravlje naših građana. Zahvaljujem kolegi Marinesku i sad otvaram e, postupak e, spontanog javljanja za riječ. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Što se tiče operativnih ograničenja vezano uz buku, rekao bih da je to vrlo dobra, zanimljiva tema, o tome se raspravljalo i nadam se da će ovaj prijedlog biti usvojen. Europska unija je do sad ispoštovala sve propise vezane uz rad Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva i primijenila sva načela. Nastojimo zapravo rasteretiti naše građane, posebice kada se radi o učinku buke na njihovu kvalitetu života. Broj noćnih letova trebao bi biti ograničen, međutim dobra je stvar da na razini Europske unije ne želimo uskladiti sve, da ne želimo da sve baš bude ujednačeno, već poštujemo načelo subsidijarnosti. Također mislim da je dobro da se u obzir uzimaju zdravstveni aspekti e, vezani uz život građana. Hvala. Hvala gospodine Nikolašik. Gospođa Tikao, izvolite. Jako je bitno harmonizirati i razjasniti sva zajednička pravila koja se tiču operativnih ograničenja kako bi se smanjila buka u zračnim lukama u Europi. E, drago mi je što će nadležna tijela na lokalnoj razini imati mogućnost da odlučuju o smanjenju, odnosno provođenju mjera za smanjenju, za smanjenje buke te za zabranu eventualno noćnih lekova, e, letova. E, kada govorimo o direktivi iz 2002. koja govori o upravljanju okolišne buke, to je nešto što mora biti prilagodno prilagođeno i moramo dobiti konkretna rješenja kako bi se razriješila pitanja povezana uz zdravlje građana zbog buke. Hvala lijepa kolegica Cikao. Povjerenik Kalas ima riječ. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. Hvala vam na iznesenim napomenama. Današnja rasprava jasno ukazuje na to da je moguće doći do uspješnog zaključka vezano uz prijedloge koji se tiču zračnih luka. Usvajanje e, ove uredbe koja se tiče buke u zračnim lukama definitivno će omogućiti da se nastavi rad u novome sazivu parlamenta e, u sklopu takozvanog paketa mjera za zračne luke. E, ovaj propis koji se odnosi na buku jasno pokazuje da je moguće postići kompromis i da se moguće dogovoriti. Gospođa Foster već je govorila o tome koliko je važno provoditi inicijativu i sve što je vezano uz inicijativu Single Sky, jedinstveno nebo, zato što to definitivno smanjuje i razinu buke i razinu onečišćenja. Također, izuzetno je važno ulagati u razvoj i istraživanje motora, zrakoplovnih motora, što ima itekako značajan učinak na smanjivanje buke. Jako nam je drago što je e, istraživanje e, takve vrste u prometnom sektoru zapravo konačno na rasporedu za dodjelu većeg iznosa sredstava nego što je to bilo u prošlom financijskom programu. Hvala lijepa povjereniče i na kraju rasprave e, izvjestitelj gospodin Leichtfried. Hvala lijepa predsjedniče. Mislim da je sadržajno već sve e, rečeno. Htio bih se samo još e, zahvaliti svim kolegama i kolegicama koji su konstruktivno surađivali u izradi ovog izvještaja. Dozvolite mi samo još jednu primjedbu. E, e, postoje i drugi ljudi ovdje koji su uvijek protiv svega. Nikad ne surađuju, e, nikad nisu nazočni, oni samo vide svoju ulogu u gunđanju. Oni, oni se zapravo bore za ukidanje Europskog parlamenta ako pogledamo naše rezultate, e, naročito recimo kod ovog zakona, mi smo sada postigli poboljšanje zakona. Ovi su ljudi u stvari za lošije zakone. Oni bi htjeli da e, građani i građanke Europe ne mogu sudjelovati u odlučivanju o svojim zakonima. E, cijenjeni kolege i kolegice, ja sam e, upravo supravo suprotnog mišljenja. Ja sam za jači parlament koji će stvoriti više demokracije u Europi. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Lajsfrid. E, s time završavamo raspravu, a e, glasanje e, ćemo imati u srijedu u 18 sati. Sljedeća točka dnevnog rijeka jeste zajednička rasprava hrana, zdravlje životinja i bilja. Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dopremiti životinja, zdravlju bilja, biljnom